Primio sam od EPP-a, ECR-a, Zelenih i ENL-a nekoliko zahtjeva za izmjenom i imenovanjima u komisijama i zaslanstvima. Njih ćete pronaći u zapisniku ovog zasjedanja. Ukoliko ne bude prigovora, sve do usvajanja zastupnika, smatrat se da su ova imenovanja usvojena.